Myślę, że możemy zaczynać. Dobra, ako se slažete s time, možemo započeti. Ja vjerujem da imate dovoljno mjesta da sjednete tamo e, u stražnjem dijelu dvorane. Evo, ne znam točno čiji ste gosti, koji vas je zastupnik pozvao, ali molim vas imate jako puno mjesta i molim vas da e, se smjestite. Evo, sada ćemo započeti sa sastankom. Započet ćemo sa sastankom našeg odbora. E, ako se slažete, možemo usvojiti današnji dnevni red. Pan Evo, gospodine Agnju, izvolite. Evo, htio bih samo provjeriti sa mojim kolegom e, koji također govori engleski. Nismo dobili prijevod. Marše tam bo Nadamo se da se ostali jezici dobro čuju. Dobro, čujemo li se sada? Je li sve u redu? Dobro, u redu hrvatski funkcionira. Dobro. Evo, daćemo još samo malo vremena da se srede kanali. Uh, <laughs> Dobro, kao što sam ranije rekao, Dakle, današnji sastanak će se prenositi putem interneta kao i uvijek, a sada ću iskoristiti ovu priliku da vam kažem sljedeće. Nakon sastanka, današnjeg sastanka odbora. Dobro, čujemo li se sada na engleskom ili ne? Čini se da postoji neki problem s engleskom kabinom ili problem na tehničkoj razini. Dakle, ovaj sastanak ćemo e, prenositi preko interneta. Dobro. Da, čini se da i dalje postoji problem sa engleskom kabinom. Da vidimo sada. Molim vas da tehničari srede ovaj problem. Napravit ćemo kratku pauzu. the problem we seem to be getting is that we get a bit of English. Čini se da je problem u tome što dolazi nam nešto engleskog, nešto njemačkog na istom kanalu. Ne znamo, poigrava li se netko ovdje s nama ili to može nekakva predbožićna šala? Dobro, <laughs> ne znam u čemu je stvar, prepustit ćemo tehničarima da razriješe taj problem. Nemojte se brinuti, sve ćemo riješiti. We have information that's all is okay, yes? Imamo li informaciju da je sve u redu sada? Sorry, but we should wait. Oprostite, ali trebali bismo još pričekati. Okay. Two, three minutes break. Dvije, tri minute. <laughs>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 Mister pokazuje nam, je wszystko ok. Gospodine Agnew, vjerujem da je sada sve u redu i da možemo... Hoćemo li provjeriti je li sve u redu sada? Čujete li njemački, čujete li engleski? Ne. Dobro, pokušat ćemo još jednom. 1, 2, 3, molim vas da uključite kanale. Čujemo li se? Vjerujemo da se hrvatski dobro čuje. Evo, imamo i prijevod na njemački jezik, evo imamo i prijevod i na engleski. Dobro, mislim da možemo početi. Kao što sam već i ranije rekao, današnji sastanak e, se prenosi preko interneta i htio bih vas podsjetiti da ćemo u 6.30 danas e, imati malu e, zakusku, odnosno zdravicu e, Božićni domijenak ovdje ispred dvorane. Također imam i jednu informaciju gospođe zastupnice Dančile o ishodu trijaloga A ono što e, je zapravo običaj ovdje da kada je riječ o održanom trijalogu da nas izvjestitelj izvijesti o onomu što se dogodilo. Dakle, s nama su ovdje koordinatori i sada bih također zamolio <clears throat> da e, nam priopćite sve novosti i da nas izvijestite. Evo, izvolite, e, imate riječ, objasnite nam što se dogodilo. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Da, doista, gospođa Dancila je sada u Rumunskoj pa me zamolila da vam prenesem što se dogodilo na prvom trijalogu što se tiče integriranih statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava. To je izvješće za kojeg je ona izvjestiteljica kao što svi tu znaju, ali samo da podsjetim, mi smo si postavili vrlo ambiciozne vremenske rokove za pregovore. Cilj je taj da sklopimo dogovor u samo dva kruga trijaloga. Sada nakon prvog dijaloga kojeg smo održali prošli tjedan, možemo reći da smo bili vrlo zadovoljni, da smo postigli dobre rezultate i uspjeli smo se dogovoriti oko čitavog niza točaka između Ostalo ću spomenuti nekoliko stvari, na primjer članak drugi, što se tiče definicija, što se tiče korištenja poljoprivredne površine. To smo dovršili. Članak treći o području primjene i e, integraciji amandmana broj 20 Europskog parlamenta u prijedlog gdje eksplicitno navozimo poveznicu s time da imamo 40% o e, pokrivenosti zemljišta i članak 6 koji se tiče životinja, što se tiče e, članka četvrtog e, o izvorima podataka i o agenciji koje nadzoru plaćanje. Tu smo se suglasili sa pregovaračima. U članku 4 imamo te informacije. U članku 5a vidimo da su sada neke informacije nepotrebne i stoga smo povukli taj, taj članak, to je zapravo amandman 22. Četvrta točka, nakon što smo pojasnili članak 11. o kvaliteti podataka i uzoraka, svi izvjestitelji su smatrali da je s njime pokrivan amandman 23. sa tim pristupom predostrožnosti. Zatim e, načelo sufinanciranja sa europske razine, to je nešto što je obavezno, to je također nešto što smo, što smo uključili u prijedlog, to je amandman 33. i amandman 16. parlamenta. S time e, ćemo zagarantirati e, poveznicu između ovog, ove uredbe i budućeg financijskog okvira. Zatim isto tako smo smatrali da čitav niz izmjena možemo usvojiti kao i e, aneks broj 4 i broj 5. Nakon prvog trijaloga smo također mogli zaključiti rasprave o dvije najteže točke, to je, članak 8. o tehničkim specifičnostima i članak 9. o ad hoc modelima. E, obje strane su predstavili njihove preference i onda smo dobili neke prijedloge za budući trijalog. Mi smo i tehničkoj skupini poslali naš prijedlog kako bi ponovno sastavili tekst, a sljedeći trijalog bi trebao biti i zadnji, kao što sam rekao, održat ćemo ga 12. prosinca u popodnevnim satima u Strasburu. Imat ćemo jedan krug s u Sjeni e, u 14 sati na isti dan. Još jednom gospođa Dančila dakle, se ispričava što ne može biti ovdje, ali njeno osoblje je ovdje prisutno i moći će i odgovoriti na vaša pitanja ako neki član našeg važnog doma e, ima neka pitanja. Hvala vam gospodine predsjedniče što ste mi dopustili da vas kratko izvijestim o ovom izvješću umjesto e, gospođe Viorike Dančile. Zahvaljujem. Evo sada ćemo imati e, raspravu, a prvo dajem riječ gospodinu Agnju. Izvolite. Zahvaljujem. Dakle, ovo izvješće je vezano uz e, statistiku poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, riječ je o upitniku o strukturi samih gospodarstava Dakle, na neki način možemo to usporediti sa svim informacijama koje ćemo prikupiti o e, samim poljoprivrednim gospodarstvima. E, koliko sam uspio shvatiti, čini mi se da Europska komisija želi nekako decentralizirati cijelo pitanje, ali ja se sad pitam kako ćemo uskladiti ta dva e, proturječna pitanja. Hvala gospodinu Vazu. Da, hvala vam gospodine predsjedatelju. Gospođa se nažalost ovdje nije danas s nama, ali ja mislim da se ne radi tu o statistikama i o načinu kojih prikupljamo e, za poboljšanje situacije poljoprivrednika, baš nasuprot. E, ovaj novi sustav e, statistika za poljoprivredna gospodarstva će imati četiri prioriteta komisije na koje će odgovarati, jer je to jedan, jedna nova agencija za zapošljavanje nezaposlenih poljoprivrednika, sumnjam u to. Vidjeli smo da u nekim državama poput Francuske e, ZPP je odgovoran za desetke tisuća izgubljenih radnih mjesta e, i gospodarstava. Treba nam e, tu i jasni propisi e, za klimatske promjene. Primjerice ovdje imamo takve propise i govori se o, mjerama i za sušu, ali sumnjam da će to biti dobro napravljeno. Govorite i o ravnopravnijoj situaciji, ali ništa se još nije poduzelo protiv socijalnog dampinga i e, nelojalne konkurencije. Zanima me što tu mislite poduzeti. Isto tako želite da Europa bude jača na međunarodnoj sceni, što znači da trebamo e, više izvoziti, i da ne bismo trebali spuštati e, prepreke za trgovinu. Ja mislim da je važno da mjerimo našu ovisnost e, o uvozu kako bismo zgradili taj sektor i kako bismo doista mogli postići suverenost e, u smislu hrane. To je evo nekoliko kritičnih točaka koje ja imam na ovo izvješće. Hvala vam. Dziękuję pani ja bih se samo zahvalila i Marija Hojbuh, iako to nije uobičajeno, jer ona iz SND-a predstavlja nešto od zelenih. Dakle, nas dvije smo zajedno radile na pitanju koncentracije i kada se radi o pitanju statistike, treba reći da moramo e, uvesti hitno popise kakva gospodarstva imamo, koliko površina, koja, koje površine su unajmljene e, i e, koje pripadaju kojim skupinama. Mislim da su to e, dva vrlo važna pitanja. Dakle, treba naznačiti kojem holdingu koje gospodarstvo pripada. Dakle, Europska komisija je odredila minimalnu veličinu na 5 hektara i e, mislim da to nema nikakvog smisla zato što s jedne strane trebamo imati pregled i moramo imati pregled nad onim velikima, ali ne smijemo e, smetnuti suma one manje. Dakle, prikupljanje podataka tek od veličine od pet hektara to je nešto što ide u krivom smjeru. Mi moramo uzeti u obzir i mala poduzeća i one ne smiju postati nevidljivima u ovom izvješću i statistici i stoga je vrlo važno da naglasimo vlasničku strukturu, zatim strukturu holdinga, ali isto tako i strukturu velikih malih poljoprivrednih gospodarstava. Puno hvala. Madame Sanova. <coughs> Madame Sanova. Gospođa Sarnajeva. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo ja ću samo kratko jer htjela bih naglasiti potrebu da zaštitimo i obranimo stav parlamenta po pitanju e, vidljivosti e, žena koje rade na poljoprivrednim gospodarstvima u okviru obiteljskih gospodarstava. Ja mislim da je iznimno bitno da e, taj zapravo to stajalište Europskog parlamenta bude ono koje ćemo zadržati i na samom kraju pregovora u dijalogu. Hvala. Dobro. Mislim da smo sada imali razmjenu mišljenja. Rekli smo ono što smo htjeli, znamo gdje je i komisija po tom pitanju. Dakle, mislim da nam je sada vrlo jasna situacija. Ono što E, smo uspjeli vidjeti, a to je da je problem kod poljoprivrednika to što se oduvijek ponavlja. Mnogi od njih zapravo moraju snositi teret svog tog novog upravljanja. Dobro, dobili smo informaciju od vas. Zahvaljujem zastupnicama i zastupnicima i prenesite e, zahvale i gospođi Dančili, gospodin Andriju. I vjerujem da sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Ako želite još nešto reći, dobro. Ako ne, dobro, onda možemo ići dalje. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Dakle, to je e, tema koja se tiče nacrta provedbenog akta kojim se utvrđuju pravila za primjenu sustava upravljanja carinskim kvotama s dozvolama. E, gospodin Andrija je nešto htio reći? Izvolite. Da, samo dvije riječi, gospodine predsjedatelju. Kako bismo zaključili ovo izvješće gospođe Dančile, želim reći da ona, nažalost, ne može nas odgovoriti eh, Oni mogu se javiti za riječ, pa ću ja to napraviti u njenom imenu. Što se tiče gospodina Lazoa, princip statistika je da nas informira o eh, stanju stvarnosti. Dakle, ne raspravljamo tu o ulozi statistika. To je nešto što će omogućiti političarima koji jesmo da u svoje mjere prema činjeničnom stanju i naravno da mi na temelju toga možemo doći nekih političkih orijentacija. I stoga je vrlo važno ono što smo rekli, da je potrebno tu napraviti analizu i moći napraviti neku konstataciju. Evo, samo sam to htio reći. U svakom slučaju ćemo odgovoriti napismeno različitim kolegama koji su se javili za riječ. Hvala vam. Hvala vama. Sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Nacrt provedbenog akta kojim se utvrđuju pravila za primjenu sustava upravljanja carinskim kvotama s dozvolama. Evo, e, na inicijativu gospođe Šrajer, e, koordinatori su odlučili, kao što već znate, da, e, da imamo ovo predstavljanje uz predstavnike komisije. Kao što znate, čitav niz proizvoda e, ima ograničenu, e, ograničene carinske kvote i također je ovdje riječ o promjenama samih količina e, uvoza sa tim povlaštenim carinskim režimom. Govorimo o carinama takozvane prevencije, znači za prevenciju A kada je riječ o sustavu upravljanja carinskim kvotama To je nešto što povlači sa sobom i pitanje oporezivanja i to je nešto što je definitivno e, pitanje s kojim se trebala pozabaviti Europska komisija u razredi ovih provedbenih akata. Također, e, svoju odgovornost e, snosi opća, glavna uprava za poljoprivredu, a to se nas izravno tiče. Sada bih zamolio Europsku komisiju da nam daju neke informacije upravo o toj konkretnoj točki vezanih uz sustav upravljanja carinskim kvotama. Evo, izvolite, imate riječ, objasnite nam čemu je točno riječ. Hvala vam. Uh, thanks a lot, Chairman. Uh, yes, um, in fact, as you said... Zahvaljujem. Evo kao što ste i sami rekli, kada Evropska unija pregovara o sporazumima o slobodnoj trgovini, onda kada je riječ o sektorskoj proizvodnji, e, osjetljivom dijelu sektorske proizvodnje, Europska unija je ta koja ne želi u potpunosti otvoriti svoje tržište kada je riječ o e, uvozu i dozvolama za uvoz e, i na taj način se uspostavljaju specifične carinske kvote. To bi značilo da Europska unija predstavlja ograničeni uvoz, znači i ograničeni volumen samog e, dopuštenog uvoza, te također i odgovarajuće carine. E, te carinske kvote su vrlo često bez carinske kvote, ali ne u svim slučajevima. Mi smo danas, e, mi danas imamo 500 carinskih kvota koje su već na snazi, koje su već primijenjene i kojima e, zapravo svakodnevno upravljaju kako države članice, tako i Europska komisija. Imamo 350 kvota kojima e, upravlja glavna uprava Taksud <clears throat> i također imamo 150 e, carinskih kvota kojima upravlja glavna uprava Agri i to se radi e, simultano istovremeno imamo više od 300 uredbi koje pokrivaju sve te vrste kvota i upravljanje tim kvotama kojima se bavi glavna uprava Agri. E, nakon stupanja na snagu Lisabonskih e, ugovora trebalo je napraviti tu razdjobu između provedbenih i delegiranih akata. Trenutno surađujemo s državama članicama i samim dionicima kako bismo uspjeli ujediniti svih tih 500 kvota i kako bismo ih uspjeli smjestiti unutar jednog jedinog provedbenog akta. U tom smislu možemo reći da je iznimno važno usklađivanje i pojednostavljivanje. Mi smo ti koji činimo sve što je moguće kako bismo se dogovorili s državama članicama. Započeli smo s tim prije dvije godine, tako da smo održali jedan seminar koji e, nije bio znači seminar u, e, kao, e, u, znači, samo u zakonodavnom smislu, nego smo pokušali se naći sa svim dionicima, također kao i sa predstavnicima tog sektora, da vidimo koji su to problemi koje moramo razriješiti i da vidimo kako ćemo definirati smjernice za to pitanje kako u državama članicama, tako i među samim subjektima. Možemo reći da su oni bili vrlo jasni kada je riječ o pristupu koji bi trebalo slijediti. Oni su e, svi naglašavali da e, taj novi prijedlog e, delegiranih delegiranog akata, ali kao i provedbenih akata, da bi se trebale usredotočiti na kontrolu samih subjekata u poslovanju, a mi smo ti koji bismo kao onaj završni zapravo element morali zajamčiti kako primjenu te kontrole, tako i transparentnost. E, taj sustav upravljanja u budućnosti ne bi nikada smio pogodovati e, špekulacijama na tržištu. U nekim e, situacijama to je vrlo jednostavno i lagano, zato što te carinske kvote nisu niti pretjerane, a znači nisu ni u potpunosti popunjene, ali u nekim drugim situacijama situacija je drugačija, stanje je drugačije i ti e, i te takozvane carinske kvote, kako ih mi nazivamo, su zapravo e, samo smjernica za e, nekog od operatera, od znači dionika na tržištu koji ima dozvolu za upravljanje tim kvotama. Dakle, ono što e, možemo ustvrditi, a to je da postoji jako velika potražnja, znači postoji jako puno zahtjeva. Dakle, to je e, zapravo e, potražnja koja je u ovom trenutku viša od same raspoloživosti u okviru naših kvota, a to znači da moramo primijeniti koeficijente za dodjelu tih kvota. Dakle, postoji recimo kvota od tisuću i imamo, na primjer, zahtjeve za nekakvih 2000, tisuće zahtjeva i u tom slučaju dakle taj, e, taj znači e, koeficijent e, dodjele će biti 0,5. U nekim slučajevima taj koeficijent dodjele je puno niži, puno niži od 1%. U prošlosti a E, a to zapravo vrijedi i za današnju situaciju. Znači u prošlosti se to rješavalo na sljedeći način. Napravila se razlika između onih tradicionalnih uvoznika i novopridošlih uvoznika. Na primjer u slučaju Češnjaka 70% e, jedne količine, znači neke kvote je bila namijenjena uvoznicima, tradicionalnim uvoznicima, a 30% e, kvote je bilo dodijeljeno novim uvoznicima. Nakon e, dvije godine ti novi uvoznici su postajali tradicionalni uvoznici. Države članice i poslovni subjekti nisu bili zadovoljni tim sustavom koji je na neki način doveo do e, e, distorzije na tržištu i polučivao je niz pogrešnih rezultata. Tijekom same primjere se uvidjelo da e, dolazi do pogrešaka i zato su države članice te koje traže da se sustav izmijeni. I upravo zbog toga mi ga želimo izmijeniti u nekim slučajevima. Ali naravno, kada govorimo o upravljanju tim sustavom, on je već ugrađen u bilateralne ili višelateralne sporazume koje je Europska unija potpisala sa tim trećim zemljama. To, na primjer, vrijedi za e, carinske kvote za kineski češnjak i za argentinski češnjak. E, u skladu sa specifičnostima tih e, višelateralnih ili bilateralnih sporazuma mi smo morali ili raspravljati o tome sa suprotnom stranom ili pak ispregovarati nove sporazume. Dakle, tamo gdje je to bilo potrebno, mi smo se konzultirali i s kolegama koji se bave međunarodnim odnosima. Već smo započeli e, sa tim razgovorima. Razgovarali smo s trećim zemljama da vidimo li problematiku i mogu li se složiti sa eventualnim izmjenama tog sustava carinskih kvota. Mi smatramo da jednom kada ćemo zaključiti tu raspravu i te pregovore da ćemo e, prije sljedećih ljetnih praznika e, moći zapravo provesti tu izmjenu postojećeg sustava upravljanja carinskim kvotama. Evo, to je to što sam vam mogao reći kao nekakav sažetak, a sada sam e, spreman za vaša pitanja. Tak, w takim razie przechodzimy do pytań, wypowiedzi. Dobry, hvala. Puno hvala. Sada slijede pitanja i odgovori. Zastupnici sada imaju riječ vezano uz ovu temu. Gospodine Flanagan, izvolite, vi ste se javili kao prvi za riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Nadam se da ćete moći odgovoriti na moje pitanje. Radi se o pitanju koje je vrlo važno za moje sunarodnjake kada se radi o sporazumu sa Merkosurom. 78 tisuća tona goveđeg mesa u poluzamrznutom stanju. Dakle, o tome se radi. E, radi se o samo najskupljim i najkvalitetnijim komadima mesa. Dakle, kako bi utvrdili o čemu je riječ, mislim da je najbolje vidjeti što se trenutačno događa, što uvozimo, a što izvozimo, dakle što uvozimo sa tih tržišta u Europsku uniju i tijekom rasprave smo utvrdili da je oko 150 tisuća tona koje je već uvezeno ili možda čak 180 tisuća tona. Mi smo pokušali utvrditi koji dijelovi su točno uvezani, jer to će nam pokazati što nas čeka u budućnosti. Imate li možda detaljnije informacije o tome, jer vrlo nam je teško shvatiti o čemu se točno radi, pa bismo htjeli čuti malo više detalja. Puno hvala. Hvala. Koliko vidim, nitko se više ne javlja za riječ. A da, ipak, gospodine Buda, izvolite. Zahvaljujem, nisam došao na e, vrijeme, evo e, kasnije sam trenutak. Dakle, mene sada zanimaju ne samo toliko pitanja, e, znači količinska pitanja, znači tih kvota koje ulaze iz trećih zemalja u EU, nego upravo kvaliteta proizvoda. U ovom odboru smo već razgovarali o tome. Imamo jako puno znači, e, uvjeta, e, jako puno propisa koje namećemo svim našim proizvođačima, na primjer kada je riječ o korištenju antibiotika razno raznih vrsta. Ali ja se bojim da mi kao Evropska unija imamo trgovinske sporazume sa trećim zemljama za koje se ti neki propisi ne primjenjuju. U kojoj mjeri imamo jamstva da ti proizvodi zaista poštuju poštuju standarde kvalitete koji se nameću unutar same Europske unije. Ovdje u Europskoj uniji, na primjer, posto, znači imali smo posjete e, i izaslanstva e, iz Brazila i mi smo išli u Brazili i znamo da dolaze proizvodi iz trećih zemalja koji nisu dobre kvalitete i želimo kontrolu kvalitete. Hvala. Sada rećemo gospođe Nojhel, izvolite. Samo kratko pitanje da li se dovodi u pitanje smisao uh, uvoza mesa, jer uh, svi mi znamo da primjerice uh, dizel ili lož ulje, da je to konačni resurs. Dakle, u budućnosti trgovina više neće značiti da uvozimo osnovne namirnice, već ćemo uvoziti samo specijalne proizvode, pa me zanima da li komisija uopće preispituje smisao ovakve trgovine? Puno hvala. Zahvaljujem predsjedatelju. Htjela sam samo postaviti jedno pitanje predstavniku komisije. Imam nekih nedoumica po pitanju njegovog izlaganja. Kaže da sada imamo 36 e, uredbi koje obuhvaćaju e, znači čitavo zakonodavstvo o tom sustavu. A sada pokušavamo e, izmijeniti taj sustav zato što primjena nije jednaka u svim državama članicama. Ovdje sada radimo na ujednačavanju i na pojednostavljivanju, ali ono što moramo shvatiti, a to je da iako postoji uredba u kojoj se znači uspostavlja samo upravljanje tim sustavom e, prema znači trenutnoj e, situaciji i ako trebamo napraviti e, usuglašavanje mislim da bi to moglo dovesti do problema zato što neki proizvodi ulaze na jednim ulaznim točkama, drugi proizvodi na nekim drugim ulaznim točkama i ne znam jesam li dobro uspjela shvatiti vaše izlaganje. Ako idemo u smjeru usklađivanja, zašto onda postoji nejednako postupanje na tim ulaznim točkama. Možete li mi to malo pojasniti? Dakle, e, taj ulazak se razlikuje od zemlje do zemlje kao i sam carinski postupak i zato mislim da taj postupak treba biti ujednačen. Hvala vam. Vidim da se više nitko ne javlja za riječ. Stoga bismo sada zamolili predstavnika Europske komisije da odgovori na pitanja. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče prvog pitanja vezano uz pristup informacijama i korištenje carinskih kvota. Informacije vezane uz to su već objavljene i sve one su dostupne na mrežnoj stranici glavne uprave Taksuda ili glavne uprave Agri. Gospodarski dionici su dobro upoznati s ovom temom. To nije baš aktualni sustav, i stoga trenutačno u glavnoj upravi Agri radimo na sustavu koji je prilagođeni korisnicima, no kao što sam rekao, sve informacije su javno dostupne. Zatim drugo pitanje vezano uz provedbu. I e, provedbu, dakle, e, zaštite bilja tijela zadužena, farinska tijela Europske unije bi sva sredstva za zaštitu bilja i standarde bi trebali kontrolirati, a oni to i čine. To je jedna od obaveza država članica i ja vam mogu jamčiti da je tome trenutačno tako. Dakle, to se provodi. Zatim, Što se tiče jasne podjele zadatka, trenutačno provodimo ovaj zadatak i to u okviru ovog procesa usklađivanja. Ja ću vam navesti sada jedan primjer neke carinske kvote, njima se upravlja na tjednoj osnovi, nekima na mjesečnoj osnovi, a nekima po kvartalu. I nakon što smo vodili rasprave sa svim dotičnim subjektima, kako bismo pojednostavili sustav, složili smo se Uglavnom smo se složili oko svega. Dakle, ako postoje dobri razlozi, onda ćemo uvesti upravljanje na mjesečnoj osnovi. Zatim još jedan primjer. Ako imate dozvolu, odnosno želite zatražiti dozvolu za uvoz određene carinske kvote, onda morate dokazati da ste gospodarski dionik, a to možete dokazati na način da e, uručite jedan dokument u kojem je razvidno da ste zadnje dvije godine najmanje 25.000 tisuća tona određenog proizvoda uveli. Dakle, ponekad se radi o 50 tisuća tona, a ponekad o 250 tisuća. Nakon rasprava sa svim dotičnima smo se dogovorili da, kako bi pojednostavili cijeli postupak, da ćemo mi ovaj iznos, dakle 25 tisuća tona, odrediti kao jedinicu. Dakle, to je naša referentna brojka to su ove mjere pojednostavljenja i usklađivanja koje provodimo i samo ako postoji dobar razlog, samo tada ćemo uvesti specifične sektorske odredbe. To primjerice vrijedi za neke mlječne proizvode koji su vrlo specifični. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam. Dobro, time smo onda sada dobili odgovore na svoja pitanja. Nažalost, netko se javio, ali nije uključio mikrofon. Možda biste mogli ponoviti svoje pitanje. Pitanje je bilo sasvim jasno. Dakle, da li se dovodi u pitanje smisao uvoza mesa s jednog dijela svijeta u drugi s obzirom na to da znamo da su resursi konačni i da li se to dovodi u pitanje ili mi jednostavno idemo smjerom koji smo krenuli i dalje kročimo ovom e, slijepom ulicom i ništa se ne poduzima. bardzo Izvolite komisijo, imate još jedan puta kratko riječ da odgovorite na ovo pitanje. Hvala gospodine predsjedavajući. Oprostite, smetnuo sam to suma. Ja sam to više shvatio kao izjavu, ne kao tehničko pitanje. No, čini se da je jasno da se radi o vrlo političkom pitanju. I mislim da tu ne bismo trebali pokušati naći tehničko rješenje, već političko rješenje. Dakle, ovo je pitanje koje treba postaviti su zakonodavcima, prije svega ovom odboru. Hvala. Dobro. A sada jedno, jedan općeniti odgovor, kao što je bilo i za očekivati. Dakle, dobili smo jedan općeniti odgovor. Ako više nema javljanja za riječ, tada bih predložio da prijeđemo na iduću točku dnevnog reda i s velikim veseljem želim pozdraviti gospodina izvjestitelja. Molim vas da stavite slušalice. Znam da smo trebali započeti sa elektroničkim glasovanjem u 16 sati. Dakle, s obzirom da ste već ovdje, možemo započeti sada malo ranije. Dakle, u skladu sa vremenskim planom, glasovanje je trebalo započeti u 16, jer započet ćemo već sada sa glasovanjem, jer je gospodin izvjestitelj već ovdje, tako da možemo uštediti vrijeme. I sada bih zamolio gospodina izvjestitelja da ukratko nešto kaže o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja. Molim vas, dajte nam jedan kratki uvod, izvolite. Uh, uh, hvala, gospodine predsjedavajući, hvala što ste mi dali riječ kako bih kratko predstavio ovo izvješće. Kao što znate, politika tržišnog natjecanja predstavlja velik problem u sektoru poljoprivrede. Dakle, ovdje nailazimo na čitav niz poteškoća kada govorimo o poljoprivredi. I u ovome parlamentu općenito možemo reći da se slažemo oko toga da poljoprivreda ne bi trebala imati isti status kao i svi ostali industrijski sektori. Poljoprivreda bi trebala imati poseban status. U zadnjih nekoliko godina došli smo do zaključka da poljoprivredni proizvođači ne raspolažu svim mogućnostima koje im omogućava, odnosno garantira ugovor o funkcioniranju Europske unije. I mi smo istražili sve mogućnosti. Sve u svemu smo izradili 16 kompromisa. Svi izvjestitelji u Sjeni i ja smo iznašli u stvari zajedničku liniju i ovime se želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na njihovom trudu i nadam se da ćemo uspjeti u tome da ovaj kompromis odrazimo i u konačnom tekstu. Puno hvala gospodine izvjestitelju, a sada imam jednu važnu informaciju što se tiče eh, odgovora pojedinačnih klubova. Mislim da će se svi moći složiti i sada bismo trebali prijeći na elektroničko glasovanje, no prije toga još jedno pitanje vezano uz carinske kvote i određivanje carinskih kvota, o tome smo malo prije razgovarali. Gospođa Šrajer je su izvjestiteljica, tako su to odredili koordinatori i time je ova tema sada uvedena, predstavljena. Puno vam hvala na vašoj inicijativi, a sada ćemo se ponovno vratiti na točku broj 5, godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja Dakle, čuli smo kratki uvod e, gospodina izvjestitelja i sada je već 16 sati, skoro pa 16 sati. Dakle, možemo započeti sa elektroničkim glasovanjem. Vrlo je važno da su svi ovdje i ako se slažete započnemo sada sa glasovanjem. Dakle, mi ćemo elektronički glasovati i ja bih vas zamolio da koristite kartice. Dakle, prvi kompromis, glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. I time je kompromis usvojen. Zatim kompromis broj pet. Otvaram glasanje, elektroničko glasanje vezano uz kompromis 5. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim kompromisni prijedlog broj 2. Otvoreno je glasovanje. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim slijedi Amandman deseti, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Samo trenutak. Dakle, vratimo se na kompromis broj 10. Čekam još gospodina Tarabelu. Dobro, onda slijedi broj devet. Dakle, broj devet. Glasovanje je otvoreno. Gospodin Tarabela je također glasao, dakle možemo zatvoriti glasanje. Usvaja se jedan glas protiv. Nadam se da to sad nije bio gospodin zastupnik. A sada, dame i gospodo, slijedi Amandman 38. Rukom. Dakle, sada glasujemo rukom za, protiv. Dame i gospodo, ja se ispričavam. Čini se da se nisam baš koncentrirao, nisam bio pažljiv, stoga slijedi provjera. Dakle, otvoram glasovanje vezano uz amandman 38. Još jedan pot se ispričavam. Zatvoreno. I vidim da imamo većinu, jasnu većinu. Zatim 52. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Zatim kompromis treći. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis osmi. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 62. Amandman 62. Za? Protiv? Mislim da bismo to trebali provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 64. za, protiv, usvaja se. 71. usvaja se. 72. Za. Protiv. Odbija se. 73. Za. Protiv. Usvaja se. 74. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 77. Za. Usvaja se. Kompromis šesti. Dakle, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis četvrti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se kompromis sedmi. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 91. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 92. Za? Usvaja se. 84. Za? Usvaja se. Amandman prvi. Za? Usvaja se. Drugi. Za. Usvaja se. Treći. Protiv. Odbija se. Pijenč. Za. Peti. Za. Usvaja se. Kompromis 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda prelazimo na 13. kompromis. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deseti amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 12. amandman. Tko je za? Usvaja se. 16. amandman za. Usvaja se. 17. amandman za. Usvaja se. 18. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se, ali možda bismo to ipak trebali povijediti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Vidite, s jednim glasom razlike se odbija odbijeni amandman. 27. amandman, tko je za? Usvaja se. 15. kompromisni amandman, otvaram glasanje, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12. kompromisni amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Uzvaja se. Sada možemo glasati o ovom nacrtu mišljenja u izmjenjenom obliku, dakle sa ovim amandmanima. Elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. te tak. Usvaja se. Dakle, dame i gospodo, s ovime smo onda usvojili ovo mišljenje. Srdečno zahvaljujemo izvjestitelju za mišljenje i izvjestitelju sjednice svim suradnicima. Također zahvaljujemo čestitke. Želite još nešto dodati, gospodine zastupniče? Gospodine Šanji, ne, ne želite ništa još reći. U redu. Dakle, u 16 sati i 30 minuta imamo onda zajednički sastanak sa odborom za okoliš i sa odborom ITRE o temi strategija EU-a za šume. Što znači da možemo sad imati jednu stanku do 16 sati 30 minuta jer moramo pričekati e, preostale kolege iz drugih odbora da pristignu. E, dakle, vidjet ćemo se onda ponovno. Molim vas da se vratite u dvoranu u 16 sati 30 minuta nakon kratke stanke. Thank